Good Dobro jutro ponovno, drage kolege, članovi Europskog parlamenta, ali i članovi nacionalnih parlamenta. E, Svema onima koji su prisutni ili online ili ovdje u prostoriji želimo ih pozdraviti i izraziti im dobrodošlicu. I mislim da što prije počnemo to će biti bolje. E, odmah da krenemo sa popisom govornika. Dobili ste ju na popis, dobili ste ju materijalima. I onda kad krenete imate, znate već kako ćete se javljati. Samo javiti, pritisnite gumb za govor ako se želite javiti i mi ćemo vas već, bez obzira bili u dvorani ili e, izda, udaljeno ste sudjelovali, mi ćemo vas uključiti. Mi smo već više puta ovdje radili s tim, tako da smo se polako privikli, ali razumijemo da i vi možda imate kakvih problema tijekom naše komunikacije kad kad imam kad kad nam nedostaje neka poveznica, kad kad nešto ne funkcionira kako treba. Stoga vas molimo za razumijevanje i za vašu suradnju kako bismo maksimalno iskoristili ovih sati 40 minuta koji su predviđeni za ovaj sastanak. Mi, molim vas, mislite na to, kad god se javljate za riječ, mislite na to da moramo učiniti sve što možemo kako bi se držali ovog e, vremenskog okvira. Prema tome nemojte prekoračivati vrijeme koje vam dano kako bi drugi imali šansu javiti se za riječ. Kao prvo imat ćemo razmjenu mišljenja o ključnim intervencijama, to je, su promjene koje su proizašle iz Brexita i to na našem području koje nas zanima. Prema tome mi ćemo imati vrlo relevantne goste koji će ovog današnjeg drugog dana našeg rada nastupiti. Prvi je njemački savezni ministar e, unutarnjih poslova Horst Seehofer. Dakle, član Njemačke savezne vlade i ujedno predsjedniku AFIS-u, a to je e, njihov odbor za unutarnje političke prilike i nadzor. I zatim mogu samo još ponovno izraziti dobrodošlicu gospođi Mitak, s kojom smo već jučer razgovarali, i gospodinu Pistoriusu, koji predstavljaju njemačko predsjedanje Europskim vijećem. Prema tome počinjemo. sa uvodnim govorom gospodina Horsta Zehofera koji će nam govoriti o svim izazovima koji su proizašli nakon Brexita u ovim specifičnim situacijama i budućoj ulozi Europola kao i tim kako će se nositi sa tim izazovima. koliko sam dva doma Britanskog parlamenta su počeli sa Evetam, dakle Evet Cooper koja je predsjednica njihovog parlamentarnog odbora za, vanjske, za unutarnje poslove, ona će nam se također obratiti, kao i Lord Kirkov koji je isto bio cijenjeni član našeg odbora Libe, a sada ovdje predstavlja na ovom skupu parlamentaraca nacionalnih i europskih britanski parlament. Međutim, dakle, buduća naša tema je buduća uloga Europola i posebno s obzirom na svim izazove vezane za Brexit i pogotovo ono što se odražava na naše konkretno područje, a to je sigurnosna suradnja. Mi imamo mandat za pregovore s novim partnerstvom sa Velikom Britanijom i Sjevernom Irskom. Europski parlament smatra to vrlo, vrlo bitnim s obzirom na geografsku blizinu koju imaju Evropska unija i Britanija i na zajedničke granice koje dijele Prema tome vidimo da je to jedna suradnja na području unutarnjih poslova, provedbe zakona i kaznenog progona vrlo bitna u interesu naših građana. A moram uzeti u obzir pri tom da je e, Velika Britanija nije članica Schengena i prema tome ne može i ni uživati ista prava kao i zemlje članice i parlament je naravno i jasno, već naš parlament je jasno rekao da nije Velika Britanija više ne može imati neometan pristup našim e, bazama podataka i našem SIS sustavu. Međutim, Velika Britanija je e, spremna i pitanje zapravo do koje mjeri je spremna e, podijeliti sve svoje podatke i sve svoje sustave, naravno, i surađivati a naravno uključujući, naravno uzimajući u obzir uvijek jednu adekvatnu zaštitu osobnih podataka, pritom kako to evropski propisi nameću. To su te vrlo bitne tam, teme o kojima ćemo ovdje razgovarati. Međutim, prije toga imamo kao prvo naše supredsjedatelje i gospođa Mitak će nam se prvo obratiti u ime njemačkog predsjedanja e, Europskom unijom. Hvala lijepo. Štovane kolegice, štovana povjerenice sam štovani ministre Zehofer. Na ovoj završnoj sjednici naše konferencije ćemo se baviti sa dva pitanja okrenuta budućnosti. Prvo se odnosi, kao što znamo, na buduću ulogu Europola, a već je rasprava o tome među trojkom iz predsjedništva, to su Rumunjska, Finska i Hrvatska, otvorena. U prosincu 2019. je vijeće donijelo odluku o suradnji Europola s privatnim ponuđačima i izjasnili su se za promjenu postojećeg zakonskog okvira kako bi Europol mogao direktno tražiti podatke od svih privatnih e, ponuđača različitih digitalnih usluga. U lipnju 2020. je vijeće tražilo da Europola da donese jedan dogovor sa, e, počne dakle raditi na tome, dogovoru sa e, europskim državnim odvjetnikom kako bi ih oni pružili punu potporu. Po trenutnim e, trojkom predsjedatelja Njemačka, Slovenija i Portugal će se vjerojatno raditi upravo i na tom poslu u vezi budućnosti Europola. Gospođa povjerenica Johansson, kao što ste već najavili, vaš prijedlog, mi ga moramo istaknuti s velikom, jako nestrpljivo iščekujemo. A drugo pitanje o kojem ćemo govoriti i važna tema su budući odnosi Evropske unije i Velike Britanije i njihova buduća suradnja na području unutarnje sigurnosti, kao što je gospodin Aguilar već rekao ali posebno sada ovi svi izazovi koji su se pojavili i koji će se pojaviti nakon Brexita. Tijekom puno, puno godine je suradnja Europske unije sa Velikom Britanijom bila jako uska sa pre... istekom prelaznog tisuće 31.12.2020. Međutim, ova uredba o Europolu i toj suradnji do sadašnje više neće vrijediti u Velikoj Britaniji. To znači da od 1.1.2021. više neće biti moguća razmjena podataka sa Britanijom. Ako u tokovi ovih sadašnjih ugovora ne bude nađeno jedno zamjensko rješenje, ako sad stvari stoje, čini se da neće biti, bar prema sadašnjem stanju stvari, onda će za tri mjeseca doći, izgleda, do kompletnog prekida razmjene podataka. To je jako velika izazov. Prema tome, o svim tim izazovima će nam sada se prvo govoriti i naš savezni ministar za unutarnje poslove um, SR Njemačke, Horce i a potom Evropska povjerenica Johansson. Ja oboje pre, ovdje srdačno pozdravljam i dajem riječ e, ministru Zehoferu, njemačkom ministru unutarnjih poslova i domovinske sigurnosti. Hvala lijepo. Evo, mi sada, kao što smo već najavili, ćemo čuti doprinos ministra Zehofera i njegov, e, da kažemo, uvodni govor današnji dan. Gospodine Zehovi, izvolite. Hvala lijepo. Ja sam vas e, do sada vrlo pažljivo slušao, dragi predsjedajući, povjerenice, kolegice i kolege. Jako mi je drago što imam priliku da vam u nekoliko minuta mogu izložiti e, temeljne pozicije njemačkog predsjedanja. Zajednički kontrolni odbor parlamentarni objedinjuje zapravo vrlo različite poglede i načine postupanja Europskog parlamenta i nacionalnih parlamenta. Stoga mislim da je to zapravo najevropskija od svih područja naše suradnje i to se posebno dobro uklapa i odgovara Europolu koji pogotovo povezuje nacionalne i europske interese. Sigurnost je, kao što svi znamo, prvenstveno i na prvom mjestu uvijek nacionalno pitanje. Zemlje članice su one koje trebaju jamčiti sigurnost, one koje trebaju jer policajci i policajke zemalja članica su uvijek oni koji stoje u prvim redovima, oni moraju zapravo riskirati svoju glavu i sigurnost, tako je pitanju sigurnost. Na političkom planu, naravno, odgovornost leži u rukama nacionalnih ministara. Međutim, mi imamo i otvorene granice, a osim toga, nemojmo zaboraviti da se kibernetički prostor tako i dajko e, nadmeće preko granica i baš ih briga za granice, oni nemaju granica nacionalnih ni bilo kakvih. I stoga smo mi u Njemačkoj, kao i zapravo svi ostali veliki po, E, pružamo jaku podršku ovoj našoj agenciji jer mislimo da je ta agencija strašno bitna i za današnju suradnju, za budućnost je potpuno neizostavna. Jer u Europolu, vidite, se svi objedinjuju. je rumunjski analitičar sa estonskim program e, softverašem, njemačkom policijom, belgijskim obavještajnim podacima. I to je upravo dobro tako, jer na taj način ćemo svi skupa donijeti svoje iskustvo i nacionalnu stručnost u taj posao unijeti. Mi sve skupa predstavljamo više milijuna kolegica i kolega u državnim članicama, a svi oni svoju oduševljenje i želju da postigne i zajamče jednu sigurnu Europu unose u taj posao. Europol ovih dana gleda na 20 godine zajedničkog posla i to kao što znamo ono, osnovna glavna djelatnost Europola je analiza na bazi prikupljenih podataka koja je stvarno impresivno su daleko s tim došli. E, suradnja sa velikim svim zemljama članicama se visoko cijeni i poštuje i ona je do sad sjajno pošla za rukom jako je uspješna, što se stalno može čuti. Europol nikad neće zamijeniti nacionalne policije i nije zato ni zamišljen. Europol je jedna pretpostavka za vrlo uspješnu suradnju policijskih nacionalnih snaga. I ona ideja koju smo mi donijeli tijekom našeg predsjedanja vijećem o jednoj europskoj policijskoj suradnji kako bi na najbolji mogući način reagirali na sigurnosne izazove našeg vremena a mi znamo da su ti izazovi jako velike. Evo, upravo smo vidjeli sad u Parizu šta se dogodilo, kako izgleda taj desni ekstremizam na dijelo. Jedan terorizam iz, grozan, zatim organizirani kriminalitet, potom razni ideološki ekstremizmi, nove tehnologije, vidimo s kim ćemo ono sve nositi. Stoga smo e, upravo jednu suradnju za sigurnost tijekom našeg predsjedanja učinili jednim od naših glavnih prioriteta i želimo to kroz cijelu Europu provesti. Pod e, zajedničkim krovom europske suradnje želimo postići da postojeće informacije budu na raspolaganju svim partnerima i to bez gubitka vremena i to diljem čitave Europe. Eto, drage kolegice i kolege, mi ne moramo sad i nanovo izmišljati toplu vodu. Mi se možemo samo posegnuti za dosadašnjim iskustvima i potruditi se da e, postojeće standarde doista provedemo i osiguramo visoku kvalitetu podataka kao i da ih moramo uvijek na vrijeme i adekvatno staviti na raspolaganje svima onima za koje su adresirane. Onda sjetite se šengenskog informacijskog sustava. Mislim da se on potvrdio u praksi i trebamo ga obraniti i očuvati. E, mislim da je on bitno doprinuo sigurnosti i slobodi u Europi. Mnoge zemlje su već u tom prisutne. I vama smo željeli 2019. više od 6,5 milijardi smo 2019. više od 6,5 milijardi upita na njih odgovorili različitih potraga kroz naše informacijske sustave. Imali smo oko 12.000 hitova pogodaka kod tih. Novim uredbama o našim informacijskim sustavima omogućujemo i nove kategorije za e, pretragu, nove biometrijske dimenzije, imamo širi pristup pretragama i to i na nacionalnoj razini i kroz Europol. Prema tome, sada moramo sve to provesti u praksu i mislim da je sve skupa veliki napredak. Osim toga moramo bolje iskoristiti i druge instrumente. Recimo, Schengenski informacijski sustav, Europolov informacijski sustav i ugovor iz Bruna. I moramo na taj način biti još učinkoviti u borbi protiv organiziranog kriminaliteta u Europi. Organizacija postupovnih tokova, zatim prikupljanje informacija i analiza informacija i svih podataka koristeći pritom i umjetnu inteligenciju, sve će nam to biti glavne e, stvari koje će nam pomoći. A time smo došli do onog druge strane medalje. Jer ovo sve o čemu govorimo je tek jedna stranica medalje, kako ćemo prikupiti i staviti na raspolaganje informacije, ali druga stranica je kako ćemo to protumačiti i analizirati. Jer kao što znamo, uz digitalnu revoluciju i novu tehnologiju, kriminalitet postaje sve kompliciranije. Prema tome, mi znamo da često nam trebaju godine da neke stvari e, provedemo, pogotovo kod teških oblika kriminala. Vidite, borba pogotovo recimo borba protiv pedofila i e, internetskog zlouporabe djece nam trebamo brže djelovati. Kao što znamo tu previše vremena gubimo a onda recimo i borba protiv ilegalne trgovine narkoticima. Međutim, ne samo to, nego isto tako gospodarski kriminal gdje su u pitanju prevare teške milijarde eura i onda vidite tu recimo samo veliki podaci, količine podataka koji se prođu i analiziraju često mogu pomoći se dođe do dakaza, inače oni prođu bez ikakve osude. Prema tome, trebaju nam za sve to i najmodernije tehnologije kao što je AI i umjetna inteligencija u rukama policije u našoj službi kako bismo spriječili dalje zločine. Zatim, uloga svih mogućih e, šifriranih pružatelja usluga različitog prenošenja poruga, to nam jako ometa posao. Stoga mislimo da se telekomunikacijski nadzor mora prilagoditi ovim novim tehnologijama koje niču naše sigurnosne službe ne smiju biti gluhe i slijepe. Mi moramo dati potrebna tehnička sredstva u ruke kako bi oni mogli doista na svim područjima se boriti adekvatno opremljeni protiv kriminaliteta. A naravno sve to skupa u okviru e, strogo poštivanja normi našeg pravnog društva. I mislimo da se Europol treba u tom smislu zgraditi kao europsko središnje mjesto koje će naše policajce najbolji mogući način podržavati. A mislimo da to sve naravno treba ići u okviru već do sada postojećih nadležnosti koje su mu povjerene i koje ima. Snage Europola su upravo te što može diljem Europske unije razmjenjivati informacije i podatke preko svog eh, kanala Sijene kao i njegova mogućnost da analizira podatke koje dobiva od zemalja članica na najvišoj razini najbrže. Prema tome, Europol treba postati informacijski i analitički centar za čitavu Europsku uniju koji će jamčiti njenu sigurnost. A ta uloga da nam bude da bude producent strateških i operativnih analiza, e, ta uloga Europola se mora još dalje proširiti i izgraditi. E, Centar za europski e, kriminal, pogotovo gospodarski kriminal, upravo o tom govori. Jer u ovo doba Europa ne može izaći na kraj bez komunikacije, zatim i sa trećim državama. Recimo različite stvari koje vidite na internetu, pogotovo kad je u pitanju pedofilija i ostalo, e, i slične stvari, to, se to naravno se ne može samo unutar Europske unije rješavati. To nam treba globalno i treće zemlje i ostale suradnje diljem svijeta. A za to je Europol najpozvaniji. Europol mora biti najme u stanju sa drugim državama razmjenjivati i sredstva i informacije i kako bi došli do onog što nam treba da bismo uh, kazneno progonili počinitelje i prekinili takve teške zločine Prema tom moramo i vidjeti da li je to moguće takve partnere e, uspostaviti samo u ograničenom vremenu ili privremeno. UN u 193 zemlje ima sporazume o suradnji, a Europol samo u 17 država ima takve ugovore o operativnoj suradnji. Stoga mislimo da su zahtjevi policije za budućim legislativnim e, radom Evropske unije jasni. Mi tražimo novi zakon o Europolu koji nam daje šire ovlasti i mogućnosti više sklapanja, višeg broja takvih ugovora. Jer mi želimo naravno i dalje ispunjati operativne potrebe naših zemalja članica, a one su sve veće s obzirom na izazove i vrijeme i tehnologije. A sad još nakon Brexita i odlaska Velike Britanije moramo i te izazove ozbiljno uzeti u obzir jer se Brexit e, dubinski odražava na policijsku suradnju u Europi. I ne smijemo pustiti da dođe do toga da gubitak informacija nakon Brexita e, bitno onemoguća i ograniči naš rad. Jer e, ne može se dogoditi da sada britanski počinitelji ne budu prepoznati i nestanu unutar Europske unije ili obrnuto europski počinitelje u Britaniji i nastave dalje sa svojom djelatnošću jer nemamo više tu razmjenu informacija. Prema tome, nadamo se da ćemo uspjeti riješiti taj problem. I očekujem da će tamo biti i nakon Brexita osigurano da naša policija i dalje može razminjivati nužne informacije sa Velikom Britanijom i nužne podatke. Mi ne možemo ni u kom slučaju podnijeti bilo kakvo smanjivanje sigurnosne politike. Evo, draga povjerenice, draga Eva, mislim da ćete se vi zato posebno zauzeti u interesu svih nas. Dame i gospodo, svi mi smo uvjereni u evropsku suradnju prvo na području policije, policijskih aktivnosti. I mislim da možemo mnogim dijelovima svijeta pokazati da je učinkovita i kooperativna policijska aktivnost kao uz jedan jaki demokratski nadzor e, tog rada, da to nije ni u kom slučaju ne stoji u kontradikciji. A Europol je upravo taj koji radi i organizira policijsku suradnju uz poštivanje naravno svih normi pravne države. Nemojmo to zaboraviti. A na kraju moramo još jednoj važnoj točke, a to je financijska financijska omotnica za Europol. Jer vidimo i u ovom novom sedmogodišnjem proračunu Europske unije se mora naglasiti važna uloga Europola koja se mora odraziti u adekvatnom izdvajanju, adekvatnom financijskoj omotnici za Europol. Jer vidite, vidi se da je nužno potrebno bitno povećanje sredstava za Europol. Ja ponavljam, dakle bitno je povećanje, nužno i, i nevjerojatno važno povećanje financiranja Europola jer inače neće moći svoj važni posao obavljati. Stoga vas sve molim, kolegice i kolege, da nas na svim razinama podržite u Europi, kao i kod vas u vašim nacionalnim okvirima, u vašim zemljama članicama, kako bismo aktualne pregovore o višegodišnjem financijskom e, proračunu mogli i u tom pogledu uspješno zaključiti i povećati izdvajanje za Europol. Nadam se da smo vam i ovim putem i sada na ovom mjestu mogli nekako približiti koliko njemačko predsjedanje Njemačka smatra važnim nastavak suradnje kroz policijske suradnje i policijskog partnerstva uz posljedstvo i kroz Europol. A zato je naravno bitno ojačati taj isti Europol. Mi se nadamo da ćemo odvažno, puno radosti i entuzijazma nastaviti ovaj posao. I drago mi je da sam mogao ovdje, imao tu priliku da vam iznesem malo kratko razmišljanje njemačkog predsjedanja vijećem. Hvala lijepo ministre Zehofer na vašem doprinosu u ime njemačkog predsjedanja našoj diskusiji evo ovdje i mi se jako radujemo ovom predstojećem razmjeni mišljenja. Ali prvo da čujemo od povjerenika. Čućemo povjerenicu Johansen eh, koja će nam eh, se obratiti da bismo e, i kasnije e, čuli i obraćanje predstavnika britanskog parlamenta i e, otvorili raspravu za sve one koji su se za raspravu prijavili. Gospođo Johansson, izvolite. Hvala Juan Fernando. Poštovani članovi parlamenta koji su danas ovdje umreženi. Moram reći da sam poput većine vas e, odrasla u državi u kojoj je bilo normalno obratiti se policajcu ili policajki s nekim pitanjima. Bilo je normalno imati povjerenja u policiju, vjerovati policiji. Međutim, mnogi su odrasli u državama gdje to nije bilo moguće i nije se pretpostavljalo da vam je policajac prijatelj već e, je e, uniforma e, pobuđivala na strah, a ne na povjerenje u e, demokratskom društvu, danas u našim društvima, nemaju svi povjerenje u policiju, ali ukupno gledano živimo u Europskoj uniji demokratskih država i postoji povjerenje e, ali postoji i nadzor. E, borimo se zajedno poput, protiv kriminala u Europi i zajedno vršimo nadzor i na europskoj i na nacionalnoj razini i tu je vaš zadatak vrlo važan. I važno je e, nadzirati, važno je obnašati funkciju e, nadzora u e, kontroli podataka. I ako uzmete recimo različite prijevare, onda skrivanje iza lažnih poziva, E, zatim e, razne, e, razna krivična djela koja se događaju mislim da je nužna suradnja da bi se dešifrirali pojedini pozivi da bi se otkrila počinjena kaznena djela kroz koordinaciju i preko koordinacije Europola. Imali smo čak e, i različite e, stvari koje smo pronašli poput e, recimo prostorije za mučenje s lisicama i različitim drugim napravama za mučenje, a sud je naveo da je to bilo tek toliko za pokazivanje. Međutim, ja smatram da se treba još žešće boriti protiv organiziranog kriminala i da treba svakako e, nastojati e, izbjeći da se e, virus koristi kao sredstvo prikrivanja kaznenih dijela i prijevara i Europol treba u svakom slučaju raditi na nalaženju različitih web stranica s tisućama video zapisa E, i na kojima e, se prikazuju strahote poput silovanja recimo djevojčica. E, to je sad offline i tu smo uspjeli staviti vlasnika takvog websajta u zatvor i seksualne iznude, različite druge takve stvari su e, recimo e, neka od dijela koja se čine a nacionalne policije u Španjolskoj, Italiji i Mađarskoj uspjele su ove godine u borbi protiv seksualnog iskorištavanja djece. To je moj prioritet i svakako Europol je tu moj najvažniji saveznik. Eksponencijalno je broj takvih dijela narastao od jednog milijuna na 17 u svijetu, 25 tisuća u Europskoj uniji. E, poslovanje ovih predatora e, uglavnom se odvija u tajnim zatvorenim e, skupinama na internetu uz pristupninu koja se plaća za silovanje e, djece, pedofili siluju djecu i to stavljaju kao videozapise na internet. Policija e, toliko nalazi takvog sadržaja da moraju određivati prioritete i određivati koje dijete prije spasiti. Ovi predatori e, skrivaju se u e, mraku, a mi ćemo upaliti svjetlo. Velike internetske tvrtke sada e, izvješćuju o tome i surađuju i diljem Europe spašavamo djecu na taj način, a mi želimo spriječiti neželjene učinke kodeksa o e, elektroničkoj komunikaciji koji će e, stupiti na e, snagu, a u svakom slučaju cilj nam je spriječiti stavljanje ovakvih sadržaja na internet i inzistirat ćemo da se prijave ovakvi sadržaji i Europol e, gradi svoje znanje, svoje spoznaje i sposobnost za identifikaciju žrtava, e, a i e, mi ćemo djelovati u cilju zaštite privatnosti i temeljnih prava. Međutim, moramo štititi i djecu i temeljna prava i ja ne prihvaćam da bi to bilo jedno drugome suprotstavljeno i e, s Europskim parlamentom i njemačkim predsjedništvom radit ćemo na našem e, prijedlogu, a Horstu Zehoferu osobito zahvaljujem e, što je stavio za njemačkog predsjedanja ovu borbu visoko na vrstu prioriteta. I svakako ćemo se boriti i protiv krijumčarenja ljudi i vatrenog oružja. 25 milijuna je komada vatrenog e, oružja nelegalno, nelegalno u Europi. E, Prošlo tjedni pariški e, napadi pokazuju da je terorizam i dalje prijetnja i da se trebamo boriti i protiv radikalizacije i iskidati s interneta terorističke sadržaje, e, spriječiti e, regrutiranje terorista i širenje poruka mržnje. No, e, sve ovo znači da trebamo napredovati u interoperabilnosti i nastojati doći do prekograničnih počinitelja. E, putem razmjene podataka o DNA, o otiscima e, prstiju i e, policije moraju imati mogućnost pristupa elektroničkim dokazima i prekogranično jer je velik broj onih koji se moraju oslanjati na elektroničke dokaze. Dakle, što se Europola tiče, želim da Europol i dalje radi svoj posao, obavlja svoje zadaće u digitalnom dobu i do kraja ove godine predstavit ću prijedlog za obnovu mandata i jačanje mandata Europola. E, kriminalci se sve više oslanjaju na tehnologiju, a ja želim da Europol potiče inovaciju kod policija i želimo da oni dobri momci i djevojke pobjede. E, želimo da Europol još djelotvornije surađuje s privatnim tvrtkama, ali i internetskim tvrtkama protiv u borbi protiv seksualnog iskorištavanja djece i e, također u borbi protiv financijskog kriminala. E, broj kaznenih dijela raste i na međunarodnoj razini i interkontinentalno, a događa se, podsjetimo se, i u Europskoj uniji. Europski predatori e, gledaju kako se djecu siluje u Aziji, teroristi e, prenose e, napade i svoja dijela kao što smo imali u slučaju Christchurch E, i e, trebamo imati zaštite koje su učinkovite i sve ono što radi Europol je e, u skladu i mora biti u skladu s europskim pravilima za zaštitu podataka. Jer zaštita nam uljeva povjerenja države članice Europolu vjeruju, to povjerenje želimo zadržati. Europol predstavlja također e, i e, predmet bavljenja ovom, e, ove zajedničke skupine, parlamentarne skupine za nadzor Europola. Veće ovlasti za Europol pretpostavljaju i jači nadzor ali i tu treba postići odgovarajuću ravnotežu i daćemo prijedlog e, za e, nove izazove e, i uklopiti najviše standarde zaštite podataka. Vidimo da ima uspješnica pogotovo kod analize različitih setova podataka, vrlo velikih setova podataka i to kod e, različitih kaznenih dijela poput e, seksualnog iskorištavanja djece. A jedan od najvažnijih zadataka Europola je e, davati podršku kao i u slučaju enkočačih. i mislim da treba imati na umu što se događalo E, i što bi bilo da e, Europol e, ne razmjenjuje podatke. Ako policije ne mogu obraditi velike podatke, velike količine podataka, promaknut će nam takve vrste kaznenih dijela, a potrebno je pružiti analitičku potporu tamo gdje je ona potrebna i trebamo e, ažurirati i uredbu o Europolu da bi se otklonile bilo kakve dvojbe. E, I e, mandat Europola se mijenja, mi ćemo razgovarati i s nadzornikom za podatke i usuglasiti taj mandat u potpunosti. Što se Brexita pak tiče, Sad su pregovori u ključnoj fazi. I jedino što mogu reći nekoliko je stvari. Mislim da je ovaj tjedan upravo presudan za pregovore s Ujedinjenom kraljevinom. A to je u interesu i Europske unije i Ujedinjene kraljevine Dakle, moraju razvinjivati informacije, a mi želimo izgraditi e, blisko, ambiciozno i djelotvorno partnerstvo koje će uživati e, povjerenje e, i želimo polučiti najbolje moguće rezultate. Politički sporazum trebalo bi postići do kraja E, ovog mjeseca, a stupiti na snagu do kraja siječnja iduće godine. Ne postigne li se takav sporazum, razmjena informacija s Europolom će biti prekinuta što nikako ne želimo da se dogodi. ako se pak dogodi, e, naravno e, mi ćemo biti zato spremni. Komisija je E, izdala praktične naputke, a mi kao Unija i kao države članice znamo kako postupati i potpuno smo spremni, ali ja sam optimistična u tome da će se Evropska unija i Ujedinjena kraljevina e, dogovoriti oko dobro uravnoteženog partnerstva te da će razmjenjivati informacije e, u borbi protiv organiziranog kriminala. I sloboda i sigurnost idu ruku pod ruku, jer bez sigurnosti imate, nemate slobode, a bez slobode imate diktaturu. Prema tome to ne želimo. Želimo štititi ljudska prava i raditi i djelovati e, uz povjerenje europskih građana. Europa treba biti sigurna i slobodna. Ja sam na raspolaganju za pitanje. Johansson. Hvala povjerenice Johansson na vašem govoru. Hvala na vašem optimizmu. Što se tiče ovih pregovora koji su pred nama i izgleda da uspijemo u tome. E, tijekom ovih mjeseci koji su pred nama, jer e, sad kuca i svi smo e, zabrinuti zbog ovih signala koje smo dobili do sada. No, zadržimo vjeru i dajmo podršku ovom timu za pregovore i gospodinu Barnijevu, našem glavnom pregovoraču. Dakle, prije no što e, krenemo u raspravu, s obzirom da se radi o Brexitu, Libe e, dosijejima i dosijejima vezanim e, za Brexit, Libe dosijeji su važni za pregovore vezane za Brexit, naročito što se tiče sigurnosti i razmjene podataka. Dakle, sada ćemo prvo čuti predstavnike Ujedine kraljevine, kao prvo e, donji, a onda gornji dom. Prvo ćemo čuti Ivy Coopera, e, vi ste ovdje e, kao predstavnik donjeg doma. Čujete li me? Ja vas pozdravljam, vaš JPSG kao i vaše su predsjedatelje jer ste me pozvali da sudjelujem ovdje u raspravi o važnoj temi budućnosti Europola i e, Brexita. Ja sam e, ovdje predsjedatelj odbora e, i razmišljali smo o ovim pitanjima i razmišljali smo o stajalištu naše vlade. Mi smo napustili Europsku uniju, trebamo nastaviti s Brexitom, trebamo e, se pozabaviti e, trgovinskim dogovorima e, kako bismo nastavili s radom, kako bi naša ekonomija nastavila funkcionirati, ali isto tako moramo zajednički boriti se protiv kriminala i u tome surađivati. 2018. smo razmislili o svim ovim pitanjima i čuli smo čitav niz različitih stajališta u odnosu e, na trgovinu i druga pitanja. Međutim, svi smo se složili da Ujedinjena kraljevina mora nastaviti vrlo usko surađivati sa EU u odnosu na borbu e, protiv kriminaliteta i da će izuzetno važno biti nastaviti imati takvu tjesnu usku suradnju sa, u EU. Europolom, jer tu postoji jedan zajednički interes kako bi naše zemlje bile e, sigurne, kako bismo spriječili kriminal, e, nezakonite droge, e, nezakonito oružje i zaštitili našu djecu od zlostavljanja preko interneta i drugih tipova kao zlostavljanja kao što je trgovina ljudskim bićima. E, naša vlada je jasno pokazala da e, želi e, nastaviti s takvom suradnjom u budućnosti. Mi smo imali ravnatelja Europola koji je bio dugogodišnji ravnatelj upravo iz Ujedinjene kraljevine i on je bio izuzetno aktivan što se tiče dark weba. Dakle, nadam se da ćemo nastaviti s ovakvom važnom razmjenom e, informacija između e, Ujedinjene kraljevine i e, Europola i vjerujem u ono što je rekla gospođa povjerenica, drugim riječima da se radi o zajedničkim interesima i da je izuzetno važno da zajednički dijelimo informacije i da ih analiziramo. E, Vlada Ujedine kraljevine i eu e mora biti i kreativna i e, fleksibilna u tim pregovorima i ne smijemo se držati ovih modela koji postoje za suradnju sa trećim zemljama u odnosu na našu buduću suradnju s Europolom, već moramo naći jedan fleksibilan način na koji ćemo surađivati u odnosu na suradnju u vezi sa sa suzbijanjem kriminaliteta u cijeloj Europi. Već postoji neki zajednički e, e, dogovor u odnosu e, na e, Europol i naše pregovarače. E, mi smo predložili da eksperti, stručnjaci Ujedine kraljevine budu sekundirani i poslani dakle, u Europol za ispomoć. Međutim, postoje dvije vrste rizika koji su pred nama. Prvi je da Europoli i svi ovi dogovori u odnosu na sigurnost moraju biti stvarno visoko pozicionirani što se tiče ovih pregovara i e, e, čini se da e, za sada se više brine o, trgovinskom sporazumu. Drugo pitanje to je ako što se tiče trgovinskog sporazuma ne dođe do dogovora, mislim da je ipak važno da ipak nastavimo s radom na e, pitanjima sigurnosti i suradnje jer ne smijemo, e, ne ne bismo smjeli doći do siječnja, a da nismo e, došli do takvog dogovora. Dakle, nadamo se da ćemo uspjeti u tome, vidim da napredujemo na tom polju i nadam se da ćemo nastaviti preko Europola tu borbu protiv opasnih kriminalaca u cijeloj Europi i e, zahvaljujemo Europolu na e, tom ogromnom poslu koji obavljaju kako bi smo mi bili sigurni i nadamo se i vjerujemo da ćemo e, naći načina da nastavimo ovakvu suradnju u budućnosti. Hvara. A sada Gornji dom, Lord Kirkop, koji predstavlja dakle, Gornji dom, House of Rolls Ujedine kraljevine. Samo bih vas htio podsjetiti E, ove članove Europskog parlamenta e, da je on e, bio godinama, Lord Kirkop je godinama bio u Libe odboru i bio je član deset godina, 17 godina možda aktivni član ovog Europskog parlamenta i on je sigurno Britanac i Evropljanin. Izvolite, imate riječe Nadam se da me čujete dobro jutro. Kao prvo želim reći da mi je stvarno drago što sam ovdje došao kao gost e, na e, vašem sastanku i htio bih iskoristiti priliku, ukoliko mi dopustite, da čestitam njemačkom predsjedništvu na obavljenom radu do sada. Radi se o vrlo dobrom predsjedanju. I ja sam ovdje kao predstavnik britanske vlade, ali isto tako e, predstavljam i Europsku uniju, odnosno e, odbor e, upravo Gornjeg doma koji se bavi pitanja sigurnosti i pravde. Ja sam 17 godina radio upravo u Europskom parlamentu, vrlo često upravo u odboru Libe i vrlo često sam bio izvjestitelj, koordinator ili izvjestitelj u sjeni u odnosu e, na rad na mnogim odredbama koje i dalje e, vrijede, a e, naročito što se tiče Europola i suradnje sa Europolom. Zadnja stvar koju sam učinio bio sam izvjestitelj u odnosu na PNR sustav EU-a. Tu sam bio izvjestitelj. Dakle, e, moram reći da sam e, dugo, e, dugo radio na vrlo konstruktivan način s Europolom. I nastavak takve suradnje je doista u interesu Ujedinjene kraljevine. Ovo je nešto do čega je meni izuzetno stalo zbog toga što se na taj način možemo svi zaštititi. E, imali smo e, teroristički napad na Westminsterskom mostu e, u Londonu i 25 takvih napada je spriječeno i to upravo zahvaljujući suradnji sa Europolom. E, Europol je e, aktivno e, uključen u sigurnost i osiguranje sigurnosti u mnogim europskim, u svim europskim zemljama. Moramo sada dakle naći načina kako ćemo nastaviti sa, da bismo nastavili sa ovakvom suradnjom i kako bismo na učinkovit način odgovorili ovom rastućoj prijetnji terorizma, ekstremizma i svih drugih oblika velikog kriminaliteta E, koji e, prijete europskim demokracijama. I ja znam da smo mi sada treća zemlja i ne želim, e, žao mi je što je tome tako, ali evo, jesmo tu gdje jesmo i trebamo jednostavno sada od toga učiniti ono najbolje što možemo. Dugo se raspravljalo o trgovini i možda nećemo u tome uspjeti, nažalost, međutim, druge pitanja su izuzetno važna također i moramo stvarno e, e, nastaviti s radom na svim drugim poljima. Dakle, trebamo vidjeti kakva će biti naše stajalište u odnosu na pitanje sigurnosti. E, mi jesmo možda treća zemlja, ali što se tiče odnosno s Europolom, mislim da je to nešto što je od strateškog hoćemo li tu biti strateški ili operativni partner. Ako budemo operativni e, partner, onda znamo da postoje ograničenje što se tiče korištenja informacija, recimo korištenje informatičkih sustava, e, razmjena podataka i tako dalje. Gospodin Barnier, e, kada smo s njim raspravljali o budućnosti, je vrlo jasno rekao da se moramo baviti pitanjem Europolom i u kolikoj mjeri ćemo biti uključeni e, dakle što se tiče razmjene informacija, pravila što se tiče podataka kao i sigurnost samih e, komunikacija. Moramo biti sigurni da ćemo biti kadri e, ispoštovati sve ove mjere i norme. Imamo također i pitanje temeljnih prava, dakle moramo naći jedan kompromis gdje ćemo e, prihvatiti e, i ispoštovati e, temeljna prava, međutim ne možemo dovoditi u pitanje Europski sud za ljudska prava, a to je vrlo važno za stajalište Europola. Iz, što se tiče uredbe o Europolu iz 2017. Europski parlament je uključen zajedno sa parlamentom na način na koji to nije bio slučaj prije. E, što se tiče parlamenta, sudjelovao sam u mnogim e, raspravama u vezi s tim, mogu vam samo reći da e, što se tiče britanske perspektive mi smatramo da trebamo nastaviti sudjelovati u svemu onome što se događa u Europolu. Koliko gotovo to možemo, znam da to nije lako, znam da postoje pravila koja to otežavaju, ali moramo naći načina da nađemo neki kompromis jer e, e, možemo koristiti e, od Europola, ali isto tako i doprinijeti njegovom radu u budućnosti i to će sigurno biti vrijedno i korisno za sve europske zemlje. Što se tiče borbe protiv kriminaliteta, naši interesi su zajedni, zajednički. Upravo je to interes mog odbora da naši pregovori uspiju i da naš budući odnos s Europolom bude dobar, pozitivan, naročito što se tiče pitanja sigurnosti jer nalazimo se u, vrijeme, u vremenu u kojima su izazovi pred nama ogromni. Hvala, hvala lijepo, drago mi je što sam vas čuo. A sada krećemo u raspravu imamo e, nešto malo vremena. Molim vas e, da to ne traje više od dvije minute e, za svakog od vas. Ako je moguće čak i kraće jer popis je dug, a radimo do 11.40. Krećemo sa gospodinom Petersom, Europski parlament. Izvolite. Hvala. I hvala povjereniku i svim govornicima. Imam pitanje u odnosu na odnos Ujedine kraljevine i Europske unije. I danas je e, vrlo važan e, datum jer e, će početi deveta runda pregovora s Ujedinjenom kraljevinom. Svi se slažemo sa činjenicom da će budućnost biti važna, znači što se tiče suradnje naših policija. Prekogranična suradnja policije je uvijek i učinkovita i korisna i naročito kada govorimo o budućnoj suradnji između Ujedinjene kraljevine i Europske unije. Međutim, pitanje koje imam to je kako brzo e, možemo e, e, postići dogovor između Europola i Ujedinjene kraljevine u slučaju da imamo no deal Brexit, jer to je stvarnost, to je nešto što se stvarno može dogoditi. To je moje prvo pitanje. A drugo e, pitanje, to je ovaj scenarij na koji smo se već pripremili, jer na kraju godina, kraj godine je vrlo blizu, doći će do e, e, dakle, kraja i imam pitanje za povjerenika i ministra kada govorimo o suradnji s Ujedinoj kraljevini. Imate li u vidu proširenje razmjena između država članica ili smatrate da trebamo dugoročno u ovo uključiti e, agencije i komisiju i u Europol. U redu. A sada ću e, svaki e, buduće govornike najaviti, tako da znate da će na vas biti red. Morate sva dugmad popritiskati i za video i za audio i tako dalje. Dakle, Istvan eh, Bakaj iz Mađarske skupštine, a nakon toga Demetris Demetriju, Cipar, eh, isto, nakon toga Elena Junčeva, Europski parlament, a nakon toga Vincenzo Garuti, talijanski senat. I eh, konačno Koen Mecu, belgijska skupština. Dakle, Istvan Bakaj, Mađarska, izvolite. Hvala što ste mi dali riječ. Dame i gospodo, zovem se Isan Bajkaj i ja sam predsjednik odbora za zakonodavstvo Nacionalne skupštine Mađarske. Imam neka pitanja i razmišljam. E, mađarska policija i e, naše e, službe sudjeluju u međunarodnoj razmjeni informacija. Europska unija već ima čitav niz instrumenata kako bi osnažila sigurnost i suradnju unutar Europske unije. E, svakako postoji napredak u svemu tome. Međutim, moramo stvarno paziti da bespotrebno ne trošimo sredstva i e, e, ljudstvo. Imamo okvir za suradnju koji je jako važan. Imamo brzu razmjenu podataka koristeći se sjeni i puno toga je učinjeno e, time e, što je sjena uspostavljena e, te time što imamo nacionalne agencije na regionalnoj razini i to isto doprinosi našem uspjehu. Imamo Europol direktivu koja će sigurno e, riješiti čitav niz neriješenih pitanja, među njima e, suradnja sa trećim državljama, e, a pri tome naravno trebamo ispoštaviti originalni prvotni mandat E, Europola. Što se tiče Brexita, izuzetno je važno da nastavimo sa suradnjom što se tiče e, poštivanja e, zakona i nastaviti naravno suradnju s Europolom. Evo, biti ću kratak pa vam zahvaljujem na pozornosti. Hvala lijepo gospodine Vake, a sada kolega Demetrio i tako dalje. A na kraju, poslije toga, Morten Peterson. Demetriju, izvolite, sad imate prvo riječ. Cipar. Reminder. Molim vas, pritisnite gumb za govor i gumb video. Oba gumba stisnite. Da, sad ste stisnuli. U redu. Hvala. Mi apsolutno pozdravljamo e, njemačko predsjedanje i njihovu ulogu u sjednici o budućnosti Interpola i sve što je rekao ministar Zehofer. I pogotovo ovo što se odnosi na novi nacrt zakona o, Interpol, o Europolu koji očekujemo ipak ukratko do kraja godine. Mi se također nadamo da će tijekom konferencije i tijekom čitavog procesa razmatranja Europolove budućnosti biti uzet u obzir i sve ove do sada donesene uredbe i mi znamo da je to signal koji nam govori da se treba s jedne strane ojačati naravno mandat Interpola, s druge, Europola, s druge strane treba ojačati kontrolu i nadzor. I tu moram naglasiti zatim da treba i Europol bolje surađivati s privatnim partnerima. Zatim, moramo ojačati naše kapacitate za odgovore na hitne i krizne situacije. Zatim, trebamo ojačati Europolovu suradnju sa trećim državama i mislim da to treba pojednostavniti tu vrst e, suradnje. Recimo, dovoljno bi bilo da samo e, umjesto jednog sporazuma koji se mora sklopiti između Europola ili Europske unije dotične i trećih država, to je konkretne suradnje, da je dovoljno bude samo jedna odluka Europske komisije o tome koje će ovlasti koji imati kako bi se recimo ta suradnja odvila. U svakom slučaju moramo ojačati, kao što smo rekli, Europolove kapacitete, ali s druge strane pojačati nadzor. Zatim, mislim da ne želim čitav naš e, odbor za nadzor, agencija koja postoji za taj nadzor, ne želi sad nadzirati Europol kako bi im u obavljanju aktivnosti za koje smo mi načelno s kojima su suglasni. Slažemo se, ali ta kontrola jednostavno mora postojati jer to nam i naš postojeći sporazum nameće jer smo demokratsko društvo. Zatim Milana Čeva, potom Centar Rutin, pa Korten iz Belgije, pa Koen i onda Morten Peterson, pa potom kolega iz Slovenije. Izvolite, Elena. Hvala lijepa i hvala povjerenici Johansson kao i ministru Zehovru na prezentaciju. Tijekom proteklih godina smo se suočavali sa previše izazova koji su postavljeni našoj unutarnjoj sigurnosti. A sad moramo naći kako ćemo raditi nakon Brexita pri čemu moramo naravno uzeti u obzir kolika je bila posljedica ove pandemije covid po našu unutarnju sigurnost. Moramo, ne smijemo nikad zaboraviti koliko je važnu ulogu Velika Britanija igrala proteklih godina i desetljeća u razvoju Europola. I dok budemo uhodavali i uspostavljali nove kanale i načine suradnje sa Velikom Britanijom, mi moramo nastaviti e, graditi s druge strane jednu učinkovitu Evropsku uniju, a Europol će tu u tome odigrati vrlo bitnu ulogu. Naravno, ta suradnja o kojoj govorimo neće se odnositi samo na najnovije izazove. Ne, mi moramo čak i neke tradicionalne domene kaznenog progona uključiti u tu novu vrstu suradnje, ali vrlo bliske. I želim upravo zahvaliti povjerenici na njenoj sigurnosti u borbi protiv korupcije i jačanju unutarnje sigurnosti. Nadam se da će Europol upravo biti ona glavna poveznica koja nam je potrebna u borbi protiv korupcije i organiziranog kriminaliteta i upravo u vezi između organizaniteta e, i, korupcije. Ja do sada nisam čula za neke vrlo specifične aktivnosti koje bi agencija na tom području radila. Nadam se će se to brzo izmijeniti i da ćemo tu pojačati i suradnju, ali i nadzor. Sada Koruti, pa Koen Meco, pa onda Petersen, pa kolega iz Slovenije i potom Jacek iz Poljskog Sejma, Poljskog parlamenta. Prema tome riječ Dima ima Vincenzo Karudi. Hvala lijepo. Ja sam zapravo htio postaviti ista pitanje povjerenici Johansson i ministru Zehoferu. Da li postoji mogućnost da se o jednom ugovoru o Brexitu Velika Britanija ostane u cijelosti prisutna Europoli, u potpunosti surađuje kao da je iz Europske unije jer ovdje govorimo o transnacionalnim e, zločinima i tu treba jasno puno, puno informacija razmijeniti. Bez njih nam teško. Koen Meca sad iz Belgije. A onda još e, nakon ovih navedenih kolega Saske Mont iz Francuskog parlamenta. Sad imamo Koena Meca iz Belgijskog parlamenta. Hvala predsjedajući i Svi Znamo da je Britanija tražila poseban pristup evropskim bazama podataka, uključujući i Ali nisu do sada imali uspjeha da to postignu. Mi također znamo da je Velika Britanija isto tako važan izvor podataka za nas i za Europol. A za mene osobno je vrlo bitno što je Lord Kirkov ovdje rekao i kako je tu ocijenio i on naglasio koliko je to važno i to odslikao. Mi nemojmo zaboraviti da recimo za državu našu Belgiju jako, jako bitno da se relevantni podaci uvijek razmjenjuju kontinuirano između Europola i konkretno Belgije i Europola i Velike Britanije. Bez obzira na to da li Brexit završio sa ugovorom s dilom regulirano ili bio bez dila. Hvala. Sada Morten petersen pa potom Nick Previl, Jacques Kurcel, Patrick Barbon i nakon toga Maximus Karakopoulos iz e, Grčkog parlamenta. A sada prvo Morten Petersen, e, član Europskog parlamenta, ima riječ. Hvala. Hvala povjerenici, hvala njemačkom predsjedanju, hvala predsjedajući na ovom sastanku. Mi u našem klubu obnovimo Europu i obnovitelje Europe. Dakle, jako, jako vjerujemo u Europol i mislimo da treba ojačati i proširiti mandat Europolu kako bi se provećali njegovi kapaciteti. Naša je želja stvarno da ojačamo Europol i da se još bolje surađuje u, u smislu razmjene podataka informacija. Mi kao klub obnovitelja Obnovimo Europu ćemo se u Europskom parlamentu jako boriti za to da se objačaju i kapaciteti e, Europola, pogotovo da se nastavi razmjena e, podataka i sa Britanijom, to je od ključne važnosti u borbi protiv e, organiziranog kriminaliteta. Ima i zemalja članica koja jako zapravo slabo sudjeluje u toj razmjeni podataka i to moramo promijeniti, jer inače se nećemo moći učinkovito boriti protiv tog organiziranog kriminaliteta i u tom smislu treba ojačati apsolutno Europolovu ulogu. Povjerenice, molim vas, ojačajte to i to tako što jer ćete jačajući Europol i povećati i ojačati razmjenu podataka među zemljama članicama. Što se tiče Brexita, mi imamo puno povjerenja u, u Barnija i njegov tim, a što se tiče naših britanskih e, prijatelja, mi mislimo da je apsolutno fundamentalno za nas je iz Obnovite Europu i naš politički klub da naši britanski prijatelji se apsolutno drže i poštuju naše evropske e, zakone i povelje, pogotovo recimo povelju o zaštiti temeljnih ljudskih prava i zakone na tom području. A onda još nešto, mislim, e, unutarnje tržište i sad ovo što je Britanija više tom ne sudjela, ne, ne čini nam nimalo lako niti našu situacije, pogotovo mm, recimo razmjenu podataka. I mislim da je britansko ponašanje ja, u svemu tome i njihov odnos zapravo otežava našu buduću suradnju na svim područjima, pa tako i ovom bitnom sigurnosnom što nas brine. Nadam se da će se to riješiti. Hvala kolega Peterson. Sada Nik Previl, pa potom Jace Kusevaja. A rekli su mi da Saskia BRICMON nije povezana, nije Prema tome, onda ćemo ići na Sergeja Jakodinskog iz istog kluba. A potom Maksimus Karakopoulos i Konstantinos Karakupnis. Obojica članovi Grčkog parlamenta. Dakle, sad prvo Nik Previl iz Slovenije. Izvolite. Dobar dan kolege, su predsjedatelji. Da, čuli smo kako komisija želi ojačati, proširiti de facto Europolov mandat i kako mi zapravo podnijeti u najkraćem vremenu adekvatan zakonski prijedlog. Međutim, u odnosu na izazove koje je Europolu donio i Brexit primjerice, mislimo da su tu pripremljene mjere za implementaciju uz nastavak nadzora, čak i ako ode Velika Britanija iz Unije bez dogovora. No, upravo taj odlazak bez dogovora bi mogao imati značajan pa posljedice i tražiti, zahtijevati od nas veliko zapravo usklađivanje s tim. I mi znamo da bi onda Velika Britanija postala treća zemlja koja ne bi imala nikakav ugovor o ni aranžman o suradnji sa Europom. Kad smo razgovarali o scenariju, vidio sam da imamo sve nas muče slična pitanja. I sad me zanima jako ovaj, koje se trenutno Scenarije pripremaju komisije komisiji za nastavak suradnje sa Velikom Britanijom, čak i u tom slučaju da odu bez ikakvog dila, bez ikakvog dogovora i u Europolu što se sprema. Mislim da zatim treba postoja ojačati e, donošenje ugovora i sklapanje ugovora i dogovora između Europola i trećih država koje su nam nužne za nastavak aktivnosti i njihove informacije. Zatim, naravno, slažemo se da Europol treba imati adekvatnu financijsku potporu to je ono što mislimo i na kraju nadamo se da ćemo sa Britanijom doći do dogovora. I još na kraju da kažemo kad je povjerenica Johansson bila u Sloveniji ovog siječnja, mi smo razgovarali o novim načinima trgovine ljudima, kibernetičkom kriminalu, općenito novim metodama i organiziranom kriminalitetu. I to smo, o tome smo raspravili dakle prije nego što je izbila kriza covid -a. mislim da sada je suradnja, pogotovo u ovim vremenima covid tim važnija, a s druge strane je važna i tim važnije nadzorni, demokratski nadzor kojeg vrše parlamentarni odbori kao i naša Europska agencija nad e, svim tim suradnjama. Hvala. Onda sad još imamo sve ove kolege zastupnike ako sam nove, nakon Konstantina Rakarakunic, ako je moguće, Asita Kankon ponovno iz Europskog parlamenta. A sada gospodin Kurcepa iz Poljskog sejma ima riječ. Poljski parlament, izvolite. Molim vas, pritisnite dva gumba i donji za govor i zelenog u crveni i video gumb. Morate biti sigurni da ste pritisnuli da vas vidimo vaše lice, da se kamera uključi. Možete to? Je. Hvala lijepo. Ja bih sada pozdravio sve sudionike ove rasprave. Dakle, uloga Europola je vrlo važna, to je potpuno jasno. Imamo tri kriterija. Operativan, strateški i logističan kriterij koji pritom zastupamo. Sva ta tri kriterija pokazuju da je Europol kao agencija jako nužna. Suradnje? Mislim da svi mi, da smo svi mi svjesni da moramo donijeti i proširiti dosadašnji mandat Europola, dakle da moramo imati veća izdvajanja iz proračuna. Tu odluku da se izdvoji više novaca za Europol, to moramo donijeti, inače neće biti nikakve pomoći. Hvala. Sada Sergej Lagodinski, nakon ste tu, a onda nakon Nasite Kankon imamo Žaka Bigoa i iz francuskog parlamenta Assemblée Nationale Zatim, sada evo Sergej Lagodinski imate riječ. Hvala. Mi naravno podržavamo daljnju suradnju sa Velikom Britanijom i nakon Brexita to je jasno. Međutim, čisto u znak e, zapravo jednog, e, da kažemo, pažnje i obzira. Mi smo ovdje nedavno vodili raspravu o Brujnu i nastavu Brune i svim zamkama i klopkama koje nas tu nam prijete. I vidjeli smo da evropska suradnja se ne zasniva uvijek na podacima, empirijskim podacima, nego vrlo dobro za to važne analize kao i pretpostavke da li će ni kako će nešto raditi. Zatim, mislim da je za britanske kolege važno vidjeti da su naši standardi u ovom ne oni što je moguće, nego ono što je dozvoljeno. A to znači što je dozvoljeno kod razmjene podataka i kod e, recimo e, u kojoj mjeri se tu nigdje ne ugrožavaju ljudska prava bilo čime što mi radimo u okviru te suradnje. Dakle, što je dozvoljeno, to je naš standard. A što se tiče daljnjeg razvoja prima, mislim da se to treba dvije tamo gdje podaci nisu više ekvivalentni, a gdje nam britanski prijatelji govore da će oni zapravo vrlo jasno poštivati Evropsku konvenciju o ljudskim pravima kao Europski sud o ljudskim pravima. I ako se to bude u tom razvijalo, još i dobro. Ako ne, onda mislim da će taj e, suradnja biti vrlo, vrlo teška. Mi ćemo kao Europski parlament, pogotovo mi iz ovog progresivnog dijela, učiniti sve što možemo da pojačamo nadzor na tom s budućom suradnjom. Vidimo da se Britanci drže poštivanja dotičnih sporazuma i dotičnog suda za ljudska prava. Hvala lijepo, a sada imamo gospodu iz Grčke, Korakunisa, potom Zito Lankon, pa onda Jacques iz Francuske, potom Valentina Corneli iz Talijanskog parlamenta. Dakle, prvo Maksimus Karakopoulos iz Grčkog parlamenta. Izvolite. Hvala lijepo. Hvala. Dozvolite da napravim, dam jedno malo jačanje, da malo razjašnjenje. Jučer ja sam govorio o da nešto pojasnim. Ja sam prošle veljače, govorio o događajima u Ebrusu prošle veljače, kad je Turska zapravo se okršila i o sve postojećem sporazume i jednostavno se prekršila i pozlijedila grčku granicu. imamo jasne dokaze da je Turska e, htjela sa puštanjem svojih migranata izvršiti dodatni pritisak na Grčku i grčke granice. Oni koriste migrante kao svoje pijune u geopolitičkoj igri velikoj. Dozvolite da vas podsjetim da je čitav vrh Evropske unije u ožujku posjetio Evros kako bi svojim očima vidjeli kako je stanje i šta to Turci rade i šta se događa. molim, ne zaboravimo to. Što se tiče Brexita, tu bih želio pozdraviti ovu činjenicu da ćemo u budućnosti surađivati sa Velikom Britanijom u pravosudnim predmetima. A mislim da bi se u tom trebali apsolutno na pandemiju, zatim lažne vijesti, krivu interpretaciju i manipulaciju ljudima koncentrirati, ali osim toga i na sajber napade i druge maliciozne i zlonamjerne intervencije, pogotovo sajber kriminal. I mislim da bi ured za javnost trebao se jačati i ured za, mislim, generalno suradnje sa trećim državama se treba jačati, pogotovo sa Turskom, Iranom i Irakom. Jer vidite, to su države preko kojih idu sve vrste krijomčaranja i terorističkih aktivnosti. A krijumčarenje od ljudi do droga i ostalog. I mislim da imamo vrlo jasne uvjete suradnje za Tursku. Vrlo smo jasno to definirali. Međutim, Turci vrlo često to izlorabe i koriste recimo s jedne strane našu pomoć za izbjeglice, ali s druge strane te izbjeglice instrumentaliziraju za borbu za ostvarenje svojih daljnjih ciljeva. I voljeli bi da znate da su nama to jako važne stvari, u Grčkoj pogotovo. Hvala lijepo. A sada Konstantinos Karagnes koji nam je rekao da Zita Konko nije povezana na mreža. I zatim Ne znam, onda ćemo preći na Javjera Alehosa koji je sljedeći. Naravno, Jacques Bigon će se javiti za riječ, ali prvo Konstantinos Karakolis. Grčki parlament, izvolite. Ja se slažem sa ministrom Zehoferom, posebno glede korištenja novih tehnologija, jer upravo sada Istina je, jasna je, zločin ide sve brže i zapravo je puno, puno brži od svih naših policijskih snaga i ne možemo ih nikako dostići. I zato vas moramo moliti kako ćemo, mi odgovorite kako mislite koristiti 5G platformu i ostale razvoje u tehnologije i to konkretno kako mislite ćete to pomoći koristiti se upravo u jačanju rada Eh, euro, Europola i naših policijskih snaga i garantirati našu sigurnost. Zatim, kako ćete sa ovim novim razvojem društvenih mreža kojih imaš i svih mogućih e, službi i tako dalje. Kako zatim mislite da ćete sa podjelom i kvalifikacijom podataka dalje napredovati? Kako mislite da ćete dalje razvijati ove sve moguće šifriranja i kripto tehnologije koje se javljaju i kako mislite da će se iskoristiti nove te tehnologije baš u našem kontekstu. Konačno pitanje Brexita. Mislim da je to ovdje već spomenuto šta je vrijedno. Povjerenica je rekla da ćemo uskoro postići sporazum i zanima nas da li će se to, da li će tu biti vršen isto tako kontinuirani nadzor, da li će se to uspoređivati sa onim konačnim sporazom. Sada kolega iz Francuske. Our colleague also for I za Europski parlament također. Izvolite. On ne vous écoute on ne vous écoute pas, je vous en prie. Prenez les boutons pour vous écouter. Nećemo vas. Morate eh, pritisnuti dugme kako bismo vas čuli. samo trenutak. Dakle, govornik na slušalicama, imamo potrebu za pet sekundi. Treba li koristiti slušalice ili ne? Što da mu kažem? Pa. Gospodine Bigo, pritisnite ovo dugme e, koje omogućava da vas čujemo, da govorite. Jeste li uspjeli? Jeste li uspjeli? Čujete li me? Da, čujemo vas. Izvolite. Hvala. Oprostite. E, samo sam e, htio reći kakvo je stajalište Francuskog senata. Mi smo usvojili dvije rezolucije tijekom ove e, godine u sklopu pregovora oko novog partnerstva između Europske unije i Ujedinjene kraljevine. Francuski senat je insistirao na važnosti suradnje što se tiče sigurnosti, naročito što se tiče Europola, a u srpnju e, u odnosu na izvješće o e, kibernetičkom kriminalitetu mi smo naglasili E, što se može e, učiniti u vezi sa Brexitom, bez obzira na to kakav će biti ishod, suradnja mora nastaviti, se mora nastaviti e, s Ujedinom kraljevinom, naročito u borbi protiv kriminaliteta, gdje je Ujedina kraljevina uvijek bila izuzetno korisna Europolu i to bi bila obostrana šteta kada bi takva suradnja nestala. Dakle, ako ne uspijemo se dogoditi, dogovoriti e, sa e, Ujedinjenom kraljevinom. Europol mora nastaviti e, suradnju s Ujedinjenom kraljevinom kao što čini s drugim državama kako ne bi izgubio ovaj aki sve ovo što smo dobili od Ujedinjene kraljevine i što smo mi njima pružili. Eto, to je mišljenje Francuskog senata. Hvala. I konačno, gospodin Sartalenos Zatim e, zeleni, Patrick Braer, i Gue, Claire Daly i Cornelia Ernst. Gospodine lehos izvolite. Hvala vam lijepa. Vidi se i očito je da e, su veliki izazovi pred Europolom, e, naravno i potreba e, za suradnjom s trećim državama, ali i problemi koji se odnose na Brexit. Naravno da je potrebno i svakako koristiti i suvremene tehnologije, a Europol je jedan od glavnih oslonaca u sigurno sigurnosnoj strukturi Europske unije i zato e, je e, važno da e, i Europol djeluje sve ambicioznije i sudjeluje u sve složenijim akcijama. I trebamo obnoviti njegov mandat. U Libeu mi smo uvijek govorili o tome da Europol mora imati adekvatna sredstva za rad i e, da mora imati sposobnost odgovora na izazove e, ovog vremena. Nikad nisam čuo u ovom odboru da bi itko govorio protiv e, proširenja suradnje. Treba naravno usvojiti određene odluke i e, treba e, imati instrumente koji su potrebni e, kao što je recimo sva moguća elektronička oprema i sve što je potrebno da bismo se borili protiv terorizma. No naravno za sve ovo potreban je i politički impuls za ulogu koju Europol mora odigrati što znači ne samo tehnička e, oprema, već i e, politički poticaj i konsenzus svih država članica. Hvala vam lijepa. Sada je Patrick Breyer, Claire Danley i onda Cornelia Ernst. Evo, kao što je već rečeno, što se tiče e, Ujedinjene kraljevine, naravno da naši odnosi sa Ujedinjenom kraljevinom e, teku e, i sada i od danas. Ja sam bila izvjestiteljica u Sjeni za Libeov za Libe u pregovorima i naravno da trebamo osigurati i suradnju E, agencije koje se bave pravosuđem i unutarnjim poslovima, e, organizirani kriminal, e, krijumčarenje ljudi, terorizam i još i pitanje migracije kao vrlo važno pitanje koje je upravo sada u središtu pozornosti i u Europskoj uniji. Mi Moramo osim toga i prakticirati solidarnost među državama članicama i mislim da se na tome treba temeljiti i odnos Europske unije Ujedinjene kraljevine. E, I e, mislim da ovo što se do sad radilo, e, a pogotovo što se odnosi na trgovinu, nije bilo baš poticajno za povjerenje. E, ali Prim recimo je već spomenut i nažalost vijeće se nije suglasilo, a što se tiče mišljenja o pregovorima mislim da ne treba e, omogućiti da Ujedinjena kraljevina odabire e, u kojim stvarima bi, u kojima ne bi surađivala i Nadam se da nećemo doći do točke u kojoj neće biti moguće postići sporazume. E, I imam dva pitanja. Prvi je za e, povjerenicu Johansen. Što vi mislite, kakav će biti e, kratkoročni, dugoročni učinak uhidbenog naloga Europola? A drugo pitanje je za gospodina Zehofera o povećanju poticaja obiju strana za spor, postizanje sporazuma koji će biti koristan svima. Cornelia Ernst nije uključena, ali Patrick Brajer jeste, pa evo može se uključiti. Štovane dame i gospodo, ministre Zehofer, vi ste nam tu iznijeli svoju viziju policijske suradnje. Međutim, ono što je javnost do sad uglavnom uspjela saznat i do čeg su došli, to su bile recimo desni radikalizam unutar policije, zatim ilegalna pretraga podataka unutar policije, progon svih manjina unutar policije i tako dalje. Stoga mislim da nisu samo kazani počinitelji E, opasnost za stanovništvo, nego upravo jedan prejaki aparat policijski i kazneni počinitelji koji se skrivaju unutar same policije velika opasnost zapravo za našu sigurnost. I to se mora nekako javnosti objasniti. Naravno da svaku e, slobodu koju dajemo i koju jamčimo da će to zloporabiti kriminalci, ali to još uvijek nije dovoljan razlog da se te slobode ukinu. Stoga povjerenica Johansson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 E, pretražite, bila ona fizička pošta ili elektronička pošta, da to pretražite, za, tražite svakakve opasne sadržaje, elemente. Mislim da to apsolutno nije uskladivo s našim temeljnim pravnim našim ustavom i našom zaštitom osobnog života i osobnih podataka. A sada moje pitanje ministru Zehofer. Prvo u vezi Europolovog jačanja, drugo Brexita. Vi želite, tako se barem tako o tome govori u izbornom programu za Europu vaše stranke, napraviti od Europola evropski FBI. I sad me zanima kako izgledaju onda jačanje ovlasti kontrole nad Europolom od strane javnosti. Dakle, mislimo da je prvo transparentno donošenje odluka i svega u od velike bitne. Zatim, smatramo da je bitno da prije nego što se Europol uopće aktivira, da suci odluče da im daju tu ovlast, da kažu da trebaju. Zatim, e, mislim, nadzor operativnog poslovanja Europola možda kroz recimo uvođenje eh, pravno obveznih smjernica za Europol. A što se Brexita tiče, sljedeće pitanje. Britanija još prije odlaska iz Europske unije nije zapravo u skladu sa zakonom surađivala sa i radila sa šengenskim informacijskim sustavom, tu ima čitav niz pritužbi. A drugo, vi znate da je prema presudama Europskog suda imamo e, isključivanje posred e, prenosa podataka sa Britanijom. A sada se to želi ipak uspostaviti, a da pritom e, se još uvijek ne garantira da će se Britanci pridržavati i poštivati naše bitne zakone o zaštiti ljudskih prava, povelju o ljudskim pravima temelju, barem to ako već ne Evropski sud ljudska prava. Možete li jamčiti da to neće u Europi, da će se Britanija tog držati? Dakle, kao što čujemo, gospodine Brajer, puno... Idemo sa... Parliament Claire Daly, yours. Thanks very much, President. Um, I, I know that the legislative proposal for the new Europol regulation is going to be... Znam da zakonodavni prijedlog za... Uh, uh, izlazi tek za nekoliko tjedana. Čija je ideja bila uh, revidiranje mandata E, Europola, a bez evaluacije trenutnog mandata. Jer moram reći da neki e, prijedlozi komisije zapravo zabrinjavaju, a pogotovo oni koji se odnose na skidanje zabrane e, Europolu da istražuje privatne tvrtke i komisija pretpostavljamo želi da e, Europol e, bez ikakvih zaštita e, obznanjuje i privatne informacije. To nije legalno i možete li nam reći o čemu se radi, odnosno zašto niste ništa poduzeli u tom smislu, odnosno kako ćete e, e, riješiti pitanje enkripcije kod 5G i konačno e, mora više aktivnosti agencija biti utemeljeno na zakonima, one ne smiju biti nelegalne. Dakle, zapravo e, vi e, ste sad nešto retrospektivno pokušali, pokušali legalizirati i zapravo e, nevine građane tretirate kao sumnjičenike da bi se generirali obavještajni podaci E, i e, naravno privatni sektor, e, inovacijski laboratorij, plaćanje privatnih agencija i tako dalje. Zanima nas što će biti sa tim stvarima, a to su, to je privatni novac koji to financira. Evo, mislim da su svi imali priliku uključiti se, to je bilo to. Hvala vam, hvala svim Hvala svim e, sudionicima i e, Gospođa Mitag, molim vas, e, odgovore evo i zaključnu i završnu Hvala lijepo. Ja Molim odgovore, gospođo Mitag. Ja sam... Ja sam, dakle, uzeo riječ u ime gospođe Mitag. Sve u redu. Drage kolegice, kolege, drage povjerenice i ministre Horstu Zehoferu. Sve ovo što smo čuli u vašim govorima, kao i ova rasprava koju smo nakon toga čuli, su bili vrlo, vrlo jasni i zapravo vrlo ilustrativni. Pogotovo su nam pokazali u kom smjeru treba ići preoblikovanje Europala. I jučer je postalo vrlo jasno koliko je velik portfelj, odnosno da tako kažemo, e, popis želja zapravo o tome što e, bi treba Europol sve obaviti, koliko je velika taj popis želja. A s druge strane, i jasno je, svi su shvatili da je oprema Europola i što se tiče kadrova i što se tiče opreme nedovoljna i da sve ono što se od njega očekuje ne može s tim obaviti. Stoga smo i već jučer govorili o tome da je oprema Europola mora držati korak sa svim onim zahtjevima koji se postavljaju Europola. I mislim, ne možemo, prvenstveno trebamo vidjeti šta uopće Europol može u okviru postojećeg mandata i sa ovim sredstvima koje ima napraviti. A onda vidjeti kamo taj put treba ići. I čuli smo jučer u diskusija i danas se opet ponovila da vidimo koliko je veliki uzajamni interes e, svih zemalja članica u Europskoj uniji i s druge strane Velike Britanije da se nastavi E, suradnja na području sigurnosti. To je postalo, to je bilo jučer i danas je još jasnije postalo. Evo vidite, na mnogim područjima gdje bi se pregovori trebali odvijati, i to važna pitanja pošto kao trgovinski odnosi i druga pitanja koja se odnose na svakodnevni život. Pregovori tu pomalo zastajkuju ili jako zastajkuju sa Britanijom, ali na kraju krajeva sve to skupa podređeno na velikoj temi sigurnosti koja svi smo svjesni da, a svjesni smo da ta sigurnost ne smije patiti zbog Brexita i stoga smo i suglasni da moramo naći rješenje ovako ili onako za razdoblje nakon 31.12. ili u okviru pregovora, a moj optimizam što se toga tiče nije baš pretjeran, Stoga moramo naći drugi način da nastavimo tu suradnju bez obzira na ove pregovore. I zato je jako bitno da s ovog današnjeg našeg sastanka krene jasan signal. Da nam treba naravno plan A, to je redovni pregovori koji će dovesti do rezultata, ali plan B, to je rezervni scenarij, ako ne dođemo do rezultata u pregovorima s Britanijom, moramo imati rezervnu varijantu da spriječimo ukidanje naše razmjene podataka i naše povezanosti i da se te virtualne veze ne prekinu 1.1.2021. To smo jučer u Trojici već naglasili. Vidite, kako ćemo drugčije se boriti protiv sve većeg prekograničnog kriminala i terorizma. Možemo to samo zajednički, to je jasno. Kao i oni razni drugi izazovi koji su međutim svi međusobno povezani nas tjeraju na to, a bez toga, bez takve razmjene i otvornog kontakta ne ide. Zatim, drugo veliko pitanje je da se u pregovorima o novom proračunu Europske unije treba predvidjeti dodatna sredstva za Europol kako bi se opremila na pravi način i kako bi mogla uopće Europol kao agencija europska raditi kao servisni centar i ispunjati sve zahtjeve koje su nam rekli. Pa mi znamo da je Europol zapravo ključno mjesto gdje se koordinira i gdje se zapravo preusmjerava cijela suradnja među policijama i uopće ne možemo kazneni progon u EU provoditi učinkovito i međudržavno ako nema Europolove, bez Europolove uloge. Hvala vam puno kolegice i kolege da ste ovako sudjelovali u ovom parlamentarnoj razmjeni mišljenja i mislim da ćemo idućih mjeseci nastaviti rad na tome. Hvala. I zaključno još nešto. Hvala vam povjerenici, hvala povjerenici Johansson i ministru Zehoforu na nišem njihovim uvodnim ugovorima a hvala i vama na ovom vrlo zanimljivim pitanjima i doprinosu raspravi, a riječ vraćam, e, sada riječ dajmo povjerenici. Thank you very much and thank you for all your Hvala vam lijepa, hvala vam svima i na e, pitanjima i na vašem doprinosu. Dakle, evo mojih odgovora. Što se e, tiče Brexita i drugog, svi bismo željeli s Ujedinjenom kraljevinom postići dogovor. I kao što sam već rekla, ovo će biti presudan tjedan za te pregovore. Dakle, što se policijskih informacija tiče, ta razmjena treba se e, temeljiti na e, povjerenju, mora biti sveobuhvatna i ne može se e, selektivno to e, raditi. Ne može netko birati u kojem aspektu hoće, a u kojem ne želi e, sudjelovati i surađivati. Nadamo se sveobuhvatnom sporazumu. Dakle, partnerstvo nam je nužno i ne mogu puno reći o budućim e, odlukama komisije unaprijed, ali što se tiče europskog e, uhidbenog naloga i ako se oko njega ne postigne dogovor, e, morat ćemo postupati ako dogovor izostane. Što se tiče nove, odnosno obnovljene uredbe o Europolu, neću e, predlagati e, ništa što ne bi e, podrazumijevalo poštivanje ljudskih prava, temeljnih prava. Ali moram ponovno naglasiti da ni nema kontradikcije između poštivanja temeljnih ljudskih prava i učinkovitog policijskog djelovanja i upravo zato potrebna nam je i ta parlamentarna e, skupina za e, zajednička parlamentarna skupina za nadzor i e, više vas je pitalo za evaluaciju mi ćemo procijeniti učinak i to ćemo učiniti temeljito i trenutno na tome radi e, povjerenstvo za procjenu učinka, ali e, u svakom slučaju temeljita procjena učinka e, je neophodna. Što se korupcije tiče, a ona je dio načina djelovanja organiziranog kriminala, komisija će e, e, dati e, izvješće, izraditi izvješće o vladavini prava. Više vas je pitalo i gospodin Prebilisto o organiziranom kriminalu. E, nova agenda za organizirani kriminal e, fokusirat će se na krijumčarenje ljudi. E, taj dio će biti u prijedlogu početkom iduće godine. Što se tiče novih prijetnji, kao što sam rekla, obnovljeni mandat Europola E, je e, nešto što bi trebalo i e, policiji omogućiti bolju suradnju i dati ovlasti. No, ja svima zahvaljujem, zahvaljujem na onome što radite smatrajući to doista ključnim. Hvala lijepo povjerenice Johansson, a onda bi riječ dali njemačkom ministru Zehoferu, saveznom ministru unutarnjih poslova i domovinske sigurnosti. Hvala lijepo. Hvala vam na svim mojim pitanjima, doprinosima rasprave. dio moje sudbine je zapravo i da gotovo uvijek se slažem sa mojim kolegom Borisom Pistoriusom. To je tako već sudbinski kod nas. I zapravo mi vam mogao reći da je kolega Pistorius uglavnom odgovorio na sve u svom obraćanju, ali evo ja ću se još kratko ipak e, osvrnuti na ovo što ste pitali teme Brexita i odnose sa Velikom Britanijom. Kao što znamo, pregovore vodi komisija, pregovore s Britanijom i u tome želimo jako puno uspjeha. No, moram jasno ponoviti da ne smijemo dozvoliti da u našoj sigurnosnoj suradnji dođe sa Velikom Britanijom dođe do pogoršanja ili, ili, ili goreg mi zahvaljujemo Velikoj Britaniji što se tiče borbe protiv kriminala, suzbijanja ozbiljnog kriminaliteta, e, kaznenog progona svake vrste. Mi njima zahvaljujemo strašno puno zbog informacija, podataka i svega što smo od njih dobivali. Mi bi sami sebi najviše naškodili kad bi tu suradnju pogoršali, kad bi ograničili, ne da Bože ukinuli razminu podataka. Ima u politici sad nekih prezastupnika mišljenja da, koji tvrde da sad treba Britaniji pokazati što znači izaći iz Europske unije. Možda, možda to nekom odgovara i možda to u nekim područjima i vrijedi, ali kod sigurnosti nikako, jer rekao sam već, sami sebi bi naškodili najviše kad bismo tu suradnju sa Britancima pogoršali ili reducirali, ograničili bilo kako. Stoga se nadam da će komisija baš na tom području doći do vrlo jasnih dogovora i produžetka naših aranžmana dogovara, o tome da se suradnja na području sigurnosti s Velikom Britanijom i dalje odvija i bude čvrsto zajamčena. Ako to ne bi bilo tako, onda moramo apsolutno razgovarati o onom rezervnom scenariju B, ako se dakle ta sigurnosna suradnja ne može nastaviti u okviru redovnih pregovora nego onda ćemo naći rezervnu varijantu jer mi moramo nastaviti tu suradnju, ne smijemo te kanale zatvoriti u cilju zaštite našeg stanovništva. Dakle, za ime Božje nikako ne pogoršati tu suradnju u najširem smislu, sigurnosnu suradnju s Britanijom. Zatim, šta još želim istaknuti? Ono šta ne ide. Naime, da svi zajedno s jedne strane u naše šefove vlada naglašavamo koliko je Europol važan i kako ga treba jačati, što i ja mislim naravno, ali onda s druge strane jednostavno toj instituciji, je naša agencija Europol ne damo adekvatne novce kojim trebaju. I to je, mislim, jedna kontroverza jedna koju vidimo ovih dana i kod Frontexa smo to doživjeli. Naime, prijedlog komisije je tu isto tako polazi od buduće jače zaštite granica Eh, Evropske unije, a s druge strane se sredstva Frontexa bitno režu i smanjuju. To ni stanovništvo u Evropskoj uniji neće baš razumjeti. Ima sve više zadaća i više se očekuje, a novaca sve manje. Stoga mislim da trebamo sada pregovori o svemu teme toku, jer pregovori o budžetu Evropske unije teku, pa onda bih volio da se ta kontroverza i uz vašu pomoć dalje i na nacionalnoj razini, naravno na evropskoj razini razreši i makne. Mi moramo više računati i više trebamo Europol s obzirom na e, globalan razvoj svega. A da im istodobno kad ih više trebamo, nemamo sve manje novaca, to ne ide. I ja sam iznenađen kako se o tome sve zapravo vrlo tiho raspravlja. Iako znamo koliko je bitna njihova uloga ili u kontekstu unutarnje sigurnosti i migracija i borbe protiv terorizma i borbe protiv ekstremizama u Europskoj uniji, cijeloj uniji. A što se budućnosti tiče i ovog svega što ste pitali, mi samo kao govorim da 5G otežava zapravo korištenje različitih drugih e, sredstava ili onog što smo mi imali kontrola različitih sadržaja. Prema tome, kod 5G to ne ide, zbog toga nam treba tu tehnološki razvoj, da ako dođe do enkripcije 5G koji nemamo automatski, onda mi pristup niti ikakvu mogućnost kontrole. Na tom treba još raditi. A zatim još nešto što što se tiče ovih desničarenja i ekstremizma u, u redovima policije. Mogu reći da ima jednog i drugog ekstremizma, a više desnog ekstremizma u, po samoj policiji. A inače desni ekstremizam je jedna velika opasnost za javnu sigurnost. Mora se, mora se rigorozno boriti protiv nje i boriti. mislim, nulta stopa tolerancije kad je takav ekstremizam u pitanju, a pogotovo nulta stopa tolerancije ako vidimo da se to vuklo u redove naše policije ili drugih sigurnosnih snaga. I to mi radimo. Mi ovdje se rigorozno borimo protiv bilo takve pojave. Bilo čega što se takvog nađe u policiji ili sigurnostima, snagama. A zatim, još više ovlasti za snage sigurnosti. Je, da, ja jesam za to, ali sam istodobno za to da se paralelno jače kontrole parlamentarna kontrola nad sigurnosnim snagama i policijom. To mi upravo radimo sada u Njemačkoj i tu radimo na jačanju ustavne zaštite ustavnog poretka s jedne strane, a s druge strane, mi želimo zadržati slobodu za ljude. I kako ćemo to? Moramo naravno s jedne strane se boriti protiv zločina, a s druge strane što može samo jaka država koja ima ovlasti koje mogu izaći na kraj sa najmodernijim i najgroznijim ovim novim brzim izazovima, ali s druge strane da bi slobodu zajamčili svih građana moramo i kontrolu dati jer e, to je moje iskustvo unutar zadnjih 15 godina. Ako na neku instituciju prenesete ovlasti, veće ovlasti, vi morate vrš njihov rad nadzirati, da vidite kako oni izvršavaju i kako se koriste tim ovlastima. To je jasno. Veće ovlasti da, veća kontrola isto tako. Zatim desni ekstremizam kad se vradimo, mi se protiv toga rigorozno borimo, ponavljam, glede prevencije Podsjeća i na ono što je povjerenica ovdje rekla uvodno. Pred policijom u Europi se ne treba nitko bojati. Nitko se ne treba naše policije, bilo gdje Evropske unije bojati. Svi trebaju imati povjerenje u policiju. I naravno da se uvijek iznova dogodi situacija gdje je čovjek zakazao pa dođe do nekih grešaka, može se dogoditi, to su izuzeci. No u grubo je generalno policija zaslužila naše povjerenje. Ja sam rođen nakon drugog svjetskog rata i stalno sam govorio i stalno znamo da mi u Europi živimo u stabilnim, zahvalni smo što možemo živjeti u Europi u tim stabilnim uvjetima pravnih država, a na tome za to možemo zahvaliti dobrim dijelom upravo našoj policiji. Oni rade e, na osnovi europskih vrijednosti. I molim kolegama koji su više sumnjali u policijski rad nego što su se s njim slagali, razmislite malo o tome. Koliko je policija dobrog učinila u Europskoj uniji? Policija pomaže našem stanovništvu. Policija ne prijeti našem slobodnom demokratskom društvenom poredku ni u čemu. Hvala lijepo, dragi Horst Seehofer. La a senjor Aguilar. Sada dajem riječ gospodinu Aguilaru. Hvala lijepa Hvala lijepa e, i gospodinu Zehoferu e, na odgovorima i raspravi. Ovo je doista vrlo važno i e, to nam pomaže, razumijemo i vaš mandat, razumijemo važnost i ulogu parlamenta i nacionalnih parlamenta, pogotovo u smislu nadzora Europola. Hvala na svemu što ste nam, eh, s nama podijelili. Nama je to doista i korisno i eh, zanimljivo. Hvala lijepa. Ovo su bila dva vrlo zanimljiva dana i mislim da ste svi eh, uživali u ovom proširenom formatu u kojem smo radili i već smo to isprobavali i nije to lako e, i tehnički uvjeti naravno su e, otežani e, i zahvaljujemo vama na trudu i veselimo se i dalje raditi u ovom formatu u pogledu Europola a zahvaljujem i e, supredsjedateljima i gospođi Mitag i gospodinu Pistoriusu. Evo i dajem im riječ. Za završnu riječ. Gospođo Mitak, izvolite. Hvala lijepo što ste mi dali riječ, drage kolegice i kolege. Gospodine Aguilar, Evo sad je naša videokonferencija, time i sedma sjednica kontrolnog odbora Europola dovršena. I mislim da smo donijeli vrlo plodonosne zaključke. Jučer smo razgovarali o važnim aspektima djelatnosti Europola i time našem mandatu parlamentarne kontrole i pogotovo se bavili tim nadzorom koji je zapravo u našem mandatu u nas parlamentaraca. Jako mi je drago da smo ovu videokonferenciju ispunili različitim doprinosima i vrlo bitnim pitanjima. S jedne strane e, posljedice pandemije covid na rada Europola, s druge strane kako ćemo prekograničnu suradnju proširiti, zatim aktualne tendencije kod e, desnog ekstremizma i terorizma u Europskoj uniji, a danas smo posebno govorili o budućoj uloge, e, ulozi Europola i budućoj suradnji ili nesuradnji sa Velikom Britanijom nakon Brexita. Kolegice, ovo što je rekla glavna direktorica De Boy jučer, još su još jedan put jasno pokazali pred kojim se izazovima Europol i prekogranična policijska suradnja nalaze u doba pandemije. Čuli smo kako se kriminalno ponašanje vrlo, vrlo brzo prilagodilo ovim novim uvjetima u situaciji pandemija i sada borba i prevencija na području kriberkriminaliteta, organiziranog kriminaliteta, e, pedofilije, trgovanja ljudima i ostalom, kao i gospodarskog kriminala, vidjeli smo da to jednostavno raste sa sve oblici te kriminala. A na taj način raste s druge strane i pritisak na sve naše organe kaznenog gonjenja, uključujući policije nacionalne kao i Europol, da pojačaju i budu svoje aktivnosti i budu i brži E, naravno, da bi u tome svemu uspjeli, potrebna je adekvatna kadrovska kao i materijalna oprema. To smo već čuli. Sve su veći zahtjevi koje mi postavljamo Europolu, ali koji stižu izvana Europolu, a nemam, jednostavno nemaju adekvatan sredstva da to sve izvedu. I s tom mislim da je dogovor Europskog vijeća iz srpnja ove godine predvidjelo čak i kraćanje sredstava u Europolu. Tako da oni zapravo ne mogu se više ni obavljati ni postojeće zadaće koje imaju, a nekmo li da bi se novim zadaćama koji se od njih očekuju da će obaviti bavili. I toga, kolegice i kolege iz Europskog parlamenta, nadam se da ćete kod, u okviru ovih tekućih pregovora o novom sedmogodišnjem proračunu E, izvršiti pritisak, htjeti izvršiti i moći izvršiti pritisak na svoje nacionalne vlade da se to u tim pregovorima uspješno riječi. A svima nama želim jednostavno puno uspjeha na našem putu. Čuli smo već i što nam je rekao ministar Zehofer. Na kraju vam se želim zahvaliti u ime izaslanstva Njemačkog parlamenta, Donjeg doma parlamenta Bundestaga i želim se posebno zahvaliti vašem predsjedajućem Lopezu Aguilaru na provedbi ovog sastanka, a zatim svima vama, kolegice i kolege, na ovoj razživahnoj živahnoj raspravi, kao i intenzivnoj, pa makar u ovom okviru možda i neuobičajenoj, razmjeni mišljenja. I na kraju zahvala prevoditeljima koji su u ovim ne baš jednostavnim uvjetima popratili naš međuparlamentarni dijalog i to ono, preko ove videokonferencije nije uvijek jednostavno. Drage kolegice i kolege, drago mi je da ćete svi u veljači 2021 osobno u prekrasnom Lisabonu ili možda čak opet virtualno se naći, jer ni to ne možemo isključiti, možda bude opet virtualna konferencija, dakle u veljači u Lisabonu. Da, drage kolegice i kolege, ja se želim sad prvo priključiti srdačnoj zahvali gospođe Zantaki i svim organizatorima koji su ovu konferenciju uspostavili, svima koji su u tom sudjelovali. I naravno, zahvaljujem i ja prevoditeljima, ali želio bih i samoj gospođi Mitak i gospodinu Aguilaru zahvaliti koji su ovdje sjajno moderirali cijetavu dvodnevnu konferenciju. Mislim, to pokazuje koliko je naša suradnja između Europskog parlamenta i naših nacionalnih, ovdje konkretno naših njemačkih dva doma parlamenta zapravo transparentna i dobra. Korona je i dalje zapravo drži svijet u taocem i to više možda nego prije dva mjeseca i još je gora situacija. I mislim da iz ovih naših rasprava svašta iz iskristalizira se. Vidimo da, da se veći izazovi za našu unutarnju sigurnost koje ne smijemo ni iduće vrijeme izgubiti iz vida. Polariziranje i sve veća sklonost naših društava u Europskoj uniji da se podijele na ekstreme, to je nešto što gledam sa sve većom zabrinutošću. Kao i sve veće korištenje digitalnog prostora od strane međunarodnih terorističkih mreža i kriminalnih organizacija. I to me jako brine. Mnoge stvari o kojima smo mi ovdje raspravljali su upravo zato o, jedno, jedna, jedna stvar koja, na kojoj Europol mora raditi. I Europol mora tu koordinirati, a mi moramo to podržati s puno povjerenja. Ono što je rekla je kolegica i pritom najbitnije kako će dobiti novaca Europol za to. Mora dobiti više novaca. Zatim, borba protiv desnog ekstremizma i terorizma. Desni ekstremisti se organiziraju prekogranično unutar čitave Evropske unije. I to dobrim dijelom zato koriste internet i socijalne medije. Oni koriste, mi moramo, da bi se njih zapravo suzbili, imati najnovije tehnologije i metode rada. A da bi to imali, moramo jačati Europol, koji to jednostavno nema. A to opet pretpostavlja jednu dogovornu strategiju zemalja članica kako će u tome nastupati. A pa prvenstveno moraju se države dogovoriti šta je opće desni ekstremizam ako žele zajednički koordinirano djelovati. Jer ne može biti sad da u raznim zemljama članicama razne, na razne načine e, ljudi ovisno o nacionalnim zakonima, tradiciji ili političkoj situaciji tumače o tome šta je desni radikalizam. Jer na taj način omogućavate mnogima da upravo desni ekstremisti žive ispod radara i skrivaju se negdje i onda nismo ni svjesni koga i čega sve ima jer neke ih države bolje trpe i naravno ne možemo ni adekvatno ih suzbijati. Zatim, pitanje kako ćemo dalje voditi policijsku e, borbu protiv terorizma, naravno u sudjelovanju obavještajnih snaga. Naravno da tu treba koordinirati Europol. Idući problem je zaštita podataka. Europolu treba jedna pravna osnova u zaštiti podataka. Europol smatra da je kod učinkovitog rada e, ovisi za učinkovitu borbu protiv kriminala je bitno da se zna nositi sa big data, pretraživanjem ogromnih baza podataka i količina podataka. A općenito internet, socijalne mreže i sve ostale online mogućnosti i kanali su vrlo bitni za nove načine borbe protiv e, kriminala. I sad, da bi Europol mogao uopće raditi na adekvatan suvremeni način, naravno i skladu sa našim povjernikom za naštetu podataka i nadzor podataka elektroničkih, potrebno je da se razjasni kako će točno izgledati mandat. Ne samo da se financira novi mandat Europola, nego da se i razjasni taj mandat, koliko konkretno ima kojih kojih ovlasti gdje, jer ako treba, dos, ako dosadašnji mandat nije dovoljan za sve ovo što mora treba ga uskladiti, mandat Europola. I na kraju pitanje suradnje Europola i Velike Britanije nakon Brexita. Ne bih tu sad to ponavljao, ali sigurnost se ne može podijeliti. I sigurnost na kraju ne može jednostavno biti zanemarena zato što nije došlo do sveobuhvatnog dogovora sa Britanijom. Tu moramo djelovati, a vremena nemamo puno do kraja godine. Još jedan puta hvala svima na vašoj prisutnosti, virtualno i realno. I veselim se već sada kada se budemo sljedeći put svi mogli u fizičkom izdanju objediniti, nadam se u Lisabonu ali do tada, skoro sam htio reći sretan Božić već, ali naravno doće to, nego do tada nam budete zdravi i čuvajte se i radite. Hvala Pistoriusu, ministru Zehoferu, gospođi Mitak, hvala povjerenici. Hvala svima, hvala prevoditeljima. Kao što ste čuli, sljedeći je naš sastanak u Lisabonu u veljači 2021. E, nadajmo se da ćemo svi biti tamo i fizički i vidimo se. Doviđenja.